Exactly. Dear colleagues, please, I would ask you to take seat and let's start our meeting with the adoption. Kolege, zamolit ću vas da zauzmete mjesta i da započnemo sa našim dnevnim redom. Najprije imamo zajednički sastanak odbora Ekon i Budget i možemo usvojiti dnevni red. Žele bih čestitati Pervanš Berez odmah, nove koordinatorici kluba zastupnika socijalista i demokrata. move to chair announcement. There no chair announcement, so we can um, directly go to uh, no, first up. Ukoliko nema nijakvih obavijesti, usvojit ćemo zapisnik sa satanka 13. Uh, protekla tri sastanaka. koji su ovime usvojeni te možemo prijeći na razmatranje nacrta izvješća Boge Perez o proračunskim kapacitetima eurozone. Kao što znate, izvjestitelj je vrlo ambiciozan i zanimljiv nacrt izvješća predstavio. I isto tako obišli su važnije misije u nekim prestolnicama diljem Europe, te su održani i relevantni sastanci uključujući onaj sa gospodinom Reglingom, tako da je već popriličan trud uložen u ovo, pa čestitam i zahvaljujem na tome, s obzirom da se radi o izuzetno važnoj temi. Mi imamo proračun, proračun za jedinstveno tržište, ali sada imamo jedinstvenu valutu. Tako da se pojavlja pitanje kako se nositi sa time da nemamo samo jedinstveno tržište, već jedinstvenu valutu, te kako možemo nadopuniti naš, odnosno uklopiti jedan proračun sa drugim, pa bih odmah riječ dao izvjestiteljici Prvanš Berez. Izvolite. Puno hvala. U skladu s člankom 55 i zajedničkom radom naša dva odbora, ovo je sasvim sigurno važna etapa. Sada ćemo predstaviti dva radna dokumenta o kojima smo već govorili na ranijem sastanku. Danas ćemo vam predstaviti sam prijedlog izvješća, nacrt izvješća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 jer e, imamo zapravo vrlo slične stavove. Kao što ste lijepo podsjetili, predsjedniče, naše je nešto što je vrlo jasno u današnje vrijeme. Europski proračun nikada nije preispitan od kada se prešlo na euro. A na euro se prešlo vezano za sam pakt kina n'a proprement parler jamais utjecaj dakle i iz mnogih povijesnih razloga nikada dakle nije došlo do tih preispitivanja. Mi nismo danas ovdje da bismo o tome govorili. Ono što je bitno jest da je sama kriza pokazala E, kako je te posljedice imao. Zato su vaša dva izvjestitelja u potpunosti uvjereni da tada govorimo o tome da treba dovršiti ekonomsku i monetarnu uniju, da se zato treba stvoriti specifičan proračunski instrument gdje će se objediniti sredstva e, za eurozonu, baš kao što je to naš e, parlament rekao još 1998. E, godine kada je na odboru Ekon e, bio to rad kolege Mekena, dakle tada smo ustanovili da bi se za euro trebao e, organizirati jedan fond za stabilizaciju. Tako je on to rekao u to vrijeme. Možda su izvjestitelji također uvjereni da ima puno važnih elemenata u izvješću pet, pet predsjednika, petorice predsjednika. Međutim, sama e, ta rasprava je nešto što ne možemo tako čekati iskrštenih ruku, već moramo pripremiti drugu fazu vezanu za izvješće e, petorice predsjednika, jer e, moramo dakle e, to napraviti u skladu s ovim na čemu mi sada radimo. Neću duljiti u uvodnom izlaganju jer znam da je vrlo važno da imamo bogatu raspravu i e, da kolege to žele. Ipak, e, nekoliko riječi o našim prijedlozima. S obzirom na ove manjkavosti u eurozoni, podsjećamo također da je Europski parlament stalno tražio da se Europski stabilizacijski mehanizam uključi u ono što se naziva metodom zajednice. Primijetili smo da osim što je parlament konkretno htio, da je to također upisano u drugu fazu izvješća petorice predsjednika. S obzirom na to kao na polazište, europski stabilizacijski mehanizam bit će uključen dakle, u metodu zajednice i bit će u sprezi ne samo s proračunom E, Europske unije, već je i sam višegodišnji financijski okvir e, potrebno mm, drugačije organizirati i e, mi smatramo da se treba ići iznad pragova koji su sada predviđeni za višegodišnje financijske okvire. Dakle, ta proračunski kapacitet bi trebao imati tri funkcije, funkciju konvergencije, drugu apsorbiranje simetričnih šokova, a treće e, apsorbiranje asimetričnih šokova. Dakle, to su sve e, stvari koje su sasvim jasne e, koje, i to smo ih nabrojili u našem izvješću. A osim toga, mi smatramo da tri malo prije nabrojene funkcije da bi morale imati komplementarna financijska i proračunska sredstva. Prvi cilj, cilj konvergencije, apsolutno je nužan, uključujući i zato da eurozona bude održiva na dugi rok, ali isto tako i da bi se <clears throat> privatna i javna ulaganja u eurozoni ne bi stalno nalazila u e, e, smanjenoj vrijednosti kao što je to slučaj danas. Mi e, također e, kada se bude izrađivao novi e, višegodišnji financijski okvir, želimo imati instrumente kojim će se konvergencija poboljšati. Osim financijskih instrumenata, mi predlažemo da napravimo ono što ste vi u prethodnom sazivu spomenuli, gospodine predsjedniče, zajedno s Elmarom Brokom i Gijem a to je bilo podržavajući izvješće Šerpe. O čemu se radi? E, radi se o tome da se treba e, temeljiti na bitnim aspektima sporazuma iz Maastrichta, gdje se tražilo da države članice same velikim dijelom e, uđu u te reforme i e, sa jednim e, mehanizmom koji je više bio poticaj nego li kazna. Dakle, radi se o mehanizmu koji su e, bolji nego li ovi koji smo uspostavili otkako je euro stupio na snagu. Što se tiče pak apsorbiranja asimetričnih šokova, Ekonomski stručnjaci smatraju da se radi o ključnoj funkciji i da je to upravo okosnica diskusije. Međutim, mi e, često stavljamo asim, apsorpciju asimetričnih šokova na drugo mjesto. Jer tu se radi o održavanju evropskog stabilizacijskog mehanizma e, uz tako jedan pristup zajednice. Tu postoji također i uvjetovanost koja se odlučuje od slučaja do slučaja. Namjeravamo, odnosno predlažemo da se to nadopuni određenim automatizmima koji će omogućavati e, bolju situaciju u e, kriznim vremenima. I e, na taj način bi se sama samo europodručje bolje funkcioniralo. E, mi imamo dakle ovdje predviđanja za fond za crne dane gdje e, bi postojala minimalna naknada za nezaposlenost treći element je dakle apsorpcija simetričnih šokova i gdje mi smatramo da bi se e, sam sustav tu trebao dovršiti. I e, jednom kada smo obrazložili sustav, bavit ćemo se pitanjem njegova upravljanja. Postoji čitav niz prijedloga. Uvjerena sam da će naši kolege reagirati na to i pridonijeti našim razmišljanjima. Hvala lijepo na ovom izlaganju, a sada ćemo dati u ime EPP kluba zastupnika e, Burkartu Balcu dok čekamo gospodina Bogea. Hvala vam lijepo predsjedatelju, predsjedniče, naš izvjestitelj u sjeni Zekrit Musan, zamolio me da vam se danas obratim jer on kao govornik EPP-a mora prisustvovati 14. obljetnici naše stranke koja se trenutno obilježava u Luksemburgu, tako da s obzirom da je on ondje, zamolio me da u njegovo ime e, vam se svima obratim, što ću rado i učiniti. Zigfred Mozan rekao mi je da ga je nakon što je precrtao pročitao nacrt izvješća, e, zabrinulo nekoliko stvari. Smatra da izvješće potkopava neka načela pravnog okvira Europske unije i da nije dostatna u određenim određenom broju točaka. Prije svega, ne daje odgovarajuću definiciju ekonomske monetarne unije. Nadalje, ekonomsku monetarnu uniju i eurovalutu smatra jednima od uzroka krize državnog duga. Neke zemalja Europe također nisu uvele odgovarajuće reforme, nisu se pridržavale sgp p-a i također dolazi do povećanja javnih rashoda u takvim državima bez da se istodobno povećava i produktivnost. Nadalje dolazi do neodrživih razina javnog duga i makroekonomskih neravnoteža koje su se um, nagomilale tijekom desetljeća u nekim državama članicama i ostavile su ih bez manevarskog prostora u trenutku kada je se pojavila kriza. To je sve bila jedna rečenica, kaže govornik. Ali to je u ime Zigvrita. Nadalje, smatra da je namjerno pogrešno predstavljen rezultat krize i tvrdi da postoji mogućnost integracije unije u okvire pravne stečevine prema trenutnom postojećem okviru i to kada govorimo konkretno o slučaju Pringle kojim se potkopava članak 125 dakle takozvana klauzula kojom se driče mogućnost bailouta, odnosno otkupa. Bez dodjeljivanja novih ovlasti institucijama Europske unije tako nešto ne bi bilo moguće, jer za takve korake bila bi naravno potrebna i promjene ugovora. Sljedeći komentar je da je se ne spominje da će fiskalni kapacitet biti ograničen što se tiče veličine i neće ponuditi mogućnost stabilizacije velikih zemalja eurozone. Ne bi trebao biti zadatak fiskalnih instrumenata da spašava zemlje koje su u poteškoćama zbog toga što već postoje mehanizmi za tako nešto i u 125. članku, kao što sam već spomenuo, postoje klauzula protiv korištenja mehanizma za spašavanje. Mm. Izvješće također spominje pretvaranje SEMA u Europski monetarni fond kojim upravlja komisija, što je nešto što nije moguće prema trenutnom pravnom okviru Europske unije, za što bi također bila potrebna promjena ugovora. Šesta stvar, izvješće mm, predlaže stvaranje funkcije ministra financija no ne ide u detalje što se tiče nadležnosti takvog ministarstva. Govori se da bi ministar trebao biti nadležan za nad riznicom i također bio predsjednik europodručja, a to je prijedlog koji smatramo da bismo trebali e, odbiti, odnosno tako tvrdi izvjestitelj su izvjestitelji. Točka sedma, nakon 23. stavka, naziv fiskalni kapacitet je zamijenjen SMM e izrazom, a tako nešto ponovno bilo bi moguće samo nakon promjena ugovora. Fiskalni kapacitet ne bi trebao koristiti ispunjavati ulogu SM-a e, kao što je izrečito navedeno u izvješću petorica predsjednika. Preobrazba ovakvog kapaciteta u SM e bez ikakvih konkretnog spomena toga u izvješću u potpunosti podriva funkciju ovog mehanizma kao instrumenta za pruženje poticaja strukturnim reformima, reformama koje se predlažu u prvom stupu. Osma točka izvješće predlaže tri stupa za fiskalni kapacitet. Samo prvi stup pruža poticaj reformama kroz fiskalne kapacitete i moguće ga je provesti bez promjena ugovora. Koliko bi funkcija, postavlja se pitanje, takav instrument ili kapacitet trebao istodobno nuditi, a zbog ograničenog opsega ne bi mogao istodobno i asimetrične i simetrične šokove apsorbirati, te stabilizirati cijelo euro područje. Gospodin Mozan zbog toga predlaže da se usredotočimo na cilj koji fiskalni kapacitet doista može ispuniti deveta i posljednja točka, stup 2 je samo jedna izjava o namjerama i ne opisuje kako bi zapravo trebao izgledati ili funkcionirati taj fond za kišne dane, za slučaj nužde i ne spominje se niti program naknade za nezaposlene u Europskoj uniji. Također ne nadzira se kako izbjeći moralna pitanja unutar takvog programa, te je Prema tome, drugi stup toliko neprecizan da dovodi do razloga za brigu gdje kada predlaže da prihvatimo takve programe bez da u detalji ide o tome kako oni izgledaju i što sadržavaju. Dakle, Doprinos ovog izvješća trenutnim gospodarskim problemima zapravo se svodi na stvaranje jednog fonda za kišne dane ili programa osiguranja za nezaposlene, a provedba takvih programa nije moguća bez promjena ugovora. U potpunosti se zapravo protivi stavu našeg kluba zastupnika i to je mišljenje Zikvida Mozana. Hvala. Zahvaljujem. Što se pravnog dijela ovog komentara imam ja nešto za reći, ali čini se to tijekom Catch the Eye. E, sada ćemo dati riječ gospodinu Bogeusu, izvjestitelju. Dobrodošli. Izvolite. Ispričavam se predsjedatelju. Eurostar je neočekivano kasnio. Primio sam na znanje ove posljednje opaske mm, gospodina Zikrita Morisona pa bih želio biti jasan. Naravno, kao izvjestitelji su izvjestitelji, e, sastali smo se prošli tjedan i znamo da postoji još potreba za podešavanjem e, sitnim prilagodbima izvješća na temelju rasprava, sastanaka koje smo imali i isto tako na temelju mišljenja nekih stručnjaka, tako da smo trenutno u tom procesu. No jedna stvar mora biti sasvim jasna. Ne možemo raspravljati politikama središnje banke, što se tiče kamatnih stopa, ne možemo jednostavno ostaviti situaciju kakva jest što se tiče deficita po pitanju ulaganja i isto tako ne možemo Europsku uniju ostaviti ovakva kakva je bez obzira na ishod Brexita. Predsjednik središnje banke prije određenog vremena već je spomenuo da sama monetarna politika ne može spasiti europodručje i da su uz to potrebne određene hitne mjere. To je također potvrđeno u izvješću Središnje banke iz travnja ove godine e, i to u jednom jasnim strožem obliku. Eto, to je stanje stvari. Podsjetio bih e, da 1998. u studenom i prosincu, izvješću Metin, izložene su određene načelne ideje. I kao netko tko dolazi iz odbora za proračun moram također reći nešto o situaciji gdje primjenom i uvođenjem imali smo na raspolaganju instrument za platne bilance za neeuropske zemlje koji je bio na raspolaganju s određenim jamstvom koje se temeljilo na članku 134. ugovora. To je upotrebljeno i taj instrument također je povećan zbog krize. Taj instrument, takav instrument nemamo za europodručje. I ono što je važno također, po mojem mišljenju, sve o čemu raspravljamo također je povezano s jasnim uvjetima i ne možemo ovdje govoriti samo o raspodjeli rizika, već moramo govoriti i o eh, raspodjeli suvereniteta, inače stvari neće funkcionirati. Ono što također moramo raspraviti je što možemo učiniti bez promjena ugovora, te što je potrebno unutar postojećeg okvira i to je vrlo jasno. No, koliko ja razumijem stvari, nažalost nisam pravnik, neke stvari poput tog fonda za kišne dane su moguće i bez promjena ugovora. Zbog nekih odluka Ustavnog suda pitanje promjena ugovora, i to je moj jasan politički stav, moramo ESM pretvoriti u Europski monetarni fond koji će doista biti dostajan tog imena. Ali to može funkcionirati samo uz nužne promjene o tome kako upravljati i kontrolirati taj sistem. U suprotnom, neće funkcionirati, nećemo nikada postići svoj cilj i dalje ćemo imati e, postupke ugovorene između vlada, što je zapravo samo odraz nesposobnosti i nevoljkosti od strane država članica i istodobno možda ćemo tako zadovoljiti neke ustavne e, zahtjeve parlamenta što se tiče resursa, svidjelo se to nama ili ne, ali vrlo jasno da uz postojeću strukturu upravljanja i zakonodavnu strukturu cjelokupnog pravnog okvira Europske, Europskog monetarnog fonda i monetarne unije, moramo raspravljati o pitanju demokratskog nadzora, odgovornosti i uloge Europskog parlamenta, jer u tom kontekstu postoji deficit. I iskustvo nam pokazuje da tijekom krize sa strane Europskog vijeća donesena je odluka da se 60 milijardi uzme van e, plafona vlastitih resursa i izvan višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, to je na neki način se ogriješilo o proračunska prava parlamenta. I to već samo po sebi je argument za to da moramo pripremiti svoje strukture i svoj proces donošenja odluka te mjere koje bi bile na raspolaganju pravodobno, a ne samo da se o tome pregovara i da se to ponavlja tijekom krize, jer će se tada uvijek mnogo više grešaka napraviti nego da se to sve uradi unaprijed. Također se slažem da što se instrumenta tiče, profesionalnije korištenje fonda, poput strukturnog, kohezijskog, i drugih, može biti upotrebljeno na bolje načine kako bi se mogli nositi sa nužnim reformama, strukturnim reformama unutar država članica. Predsjedatelj kaže da na prvom kanalu umjesto njemačkog čujemo grčki prijevod, obzirom da nažalost svi njemački kolege ne govore grčki, molim da se to ispravi. Mm, moja žena mi uvijek kaže da je gramatika vrlo slična, tako da nije loš početak za učenje ovog krasnog jezika. Nastavit ću. Dakle, profesionalnije korištenje ovih instrumenta je važno i također smo govorili o jednom od stavaka o tehničkoj pomoći, odnosno prijedlogu koju je komisija izložila. Dakle, radi se o jednoj zanimljivoj jezgri gdje možemo vidjeti da li se to može proširiti tijekom sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, dok s druge strane pravni okvir strukturnih fondova već nudi određene mogućnosti što se tiče reakcija na pojedine, pojedine situacije u nekim državama članicama. Da li to koristimo u dovoljnoj mjeri već sada je pitanje. Što se uloge fiskalnog kapaciteta tiče, u što manje mjeri postoje bankovna unija i unija kapitala, pojavljuje se veća potreba za određenim fiskalnim kapacitetom. odnos koji jednostavno ne možemo zanemariti. Naravno, parlament je posvećen poštivanju svih četiri stupova izvješća petorice predsjednika, to je jasno. A drugi aspekt, što se tiče SEMA i preobrazbe u jedan monetarni fond uz nužne procese donošenja odluka i snažno upravljanje mora biti po meni vrlo jasno da takva zaštita koja postoji i koja je bila od koristi ne može biti dovedena u pitanje. U tom kontekstu zapravo razgovaramo o fiskalnom kapacitetu uključujući monetarni fond i dodatno o fiskalnom kapacitetu koji može preuzeti neke dodatne aktivnosti i podršku programima koji su vezani uz uvjete postavljanjem državama članicama kako bi se izbjegle neke situacije šoka. No, zanimljivo je pitanje da li upravljanje takvim fondom je nešto što se može provoditi kroz strukture SM-a ili kasnije Europskog monetarnog fonda. No potrebno je jasno razlikovati ove stvari. Zbog toga mislim da mogu reći da svi znamo da je ove godine potreban doista snažan energetski pristup kako bi se nastavilo raditi na ovim pitanjima, kako bi se definirali nužni koraci, kako bi se vidjelo što možemo učiniti bez promjena ugovora, te što nam je potrebno kako bi se ovo stabiliziralo i gdje su točno promjene ugovora potrebne, ali potreban je jasan plan puta na temelju ta dva koraka jer u suprotnom bit ćemo izgubljeni i nećemo ispuniti svoju dužnost. Hvala. Uh, Hvala. Su izvjestitelji sada u ime kluba SID Poltang. Hvala. Sviđa mi se ova ideja plana ne znamo koji su točno problemi pred nama. Iz toga su nam potrebni instrumenti da bismo zaštitili euro. Siguran sam da još nismo dosegnuli tu fazu. Ono što mi se sviđa kod ovog izvješća je da se želi potaknuti strukturalne reforme. To je dosta snažno stajalište, ali mislim da bismo trebali tu još više uprijeti, pronaći način kako možemo osnažiti evropske javne financije, kako pomoći zemljama u razvoju različitih politika. To ne bi trebalo biti ograničeno samo na e SM, već bi se trebalo ticati i drugih dijelova proračuna. To je važno ne samo kao instrument europskih politika, već je ključne važnosti i za solidarnost. Evropa treba pomoći zemljama dakle da donesu te promjene ukoliko želimo da ih one donesu. Također tu su tri stupa za fiskalni kapacitet. međutim nisam siguran e, da ona treba preuzeti sve funkcije. Mislim da bi se trebala možda posvetiti asimetričnim šokovima, možda više nije o konvergenciji, ali ova tri stupa su potrebna kako bi euro bio čvrst. Nakon što sam ovo istaknuo, želim reći da imam još pitanja. Moj plan nije još gotov. Međutim, prije svega postoji nešto o čemu valja govoriti, riječ je o kombinaciji fiskalnog kapaciteta sa proračunskim pravilima. Dakle, ovdje vidimo transfer iz fiskalnog kapaciteta i rezanje, dakle, sukladno proračunskim pravilima. S druge strane, to je u najmanju ruku zbunjujuće. Međutim, to ukazuje na, na e, drugi trenutak, a to je koja je nacionalna, koja je evropska nadležnost. Htio bih e, da se to pojasni. Potom je tu konvergencija, poticanje strukturalnih reformi, Pitao sam se koliko ovo daleko ide. Želimo li zbilja reći e, da Brisel govori Parizu kako bi trebala izgledati reforma tržišta rada? Također nejasno gdje je onda odgovornost za fiskalni kapacitet ili riječ o nacionalnom pitanju, evropskom, ukoliko je nacionalna je li ona decentralizirana. Kako ćemo se dakle nositi sa tom e, bailout klauzulom? nejasno je dakle što je nacionalno, što e, evropsko, zato me brine ovaj, onda status e, uloge nacionalnih parlamenta, oni to vjerojatno neće pregrliti. Dakle, što je čija odgovornost je zapravo osnovno pitanje. Tu su što dodatne nejasnoće. Ne vidim kako se instrument za eurozonu uklapa sa metodom zajednice. Tu logično je da tu trebate neko tijelo koje će donositi odluke u ime eurozone, neku vrstu parlamenta, ali to nisam našao u ovom prijedlogu. Ne, vidim također kako ova fiskalni kapacitet ulazi u proračun i kako će pripomoći rješavanju problema sa europskim proračunom. Primjerice, jedan od problema je što zemlje kažu da, a onda ne poduzimaju, to dovodi do zastoja uplatama i ne vidim kako će ovaj fiskalni kapacitet pripomoći da se riješe ovi problemi sa europskim proračunom. Vidim ovdje dosta nejasnoća, mislim da trebamo na tome poraditi jer je potreban jasan plan kojim ćemo učiniti euro snažnijim. Uh, e Hvala. U ime kluba ECR, zastupnik Kulmer. Kojeg nema. Kolega pirko Honen, izvolite. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi voin todeta, että olemme paljolti samoilla linjoilla. Hvala lijepa. Prije svega Mislim da, evo, razmišljam slično kao i e, kolege su izvjestitelji. Osnova toga jest e, vizija Europske unije koja koristi vlastiti proračun da bi se nosila i e, sa teškoćama s kojima se nose zemlje članice, to može dovesti onda do svojevrsne konfrontacije između ove dvije razine vlasti. hajrijojta, joita matko Ono što želimo jest stvoriti proračun koji će obuhvaćati transfere. Međutim, oni su povezani sa dva pitanja na koje valja dati odgovor. Dovode ovi transferi do moralnog rizika? Mislim da bi oni doveli do toga, zato što ne bi poticali na reforme zemlje članice. Mislim da se to ne bi moglo izbjeći, iako se tako tvrdi u izvješću. Razlike u konkurentnosti, u produktivnosti unutar eurozone prevelike su i to je glavni rizik ovog nacrta izvješća. U izvješću se potom e, ne govori o tržišnoj disciplini, govori se o uvjetovanosti unutar solidarnosti, ali ti pojmovi su previše površni. Moramo voditi računa o tome da su strukturalne reforme teške, složene, pa i kod nas u Finskoj vlada planira duboke reforme, rezove javne potrošnje. A reforme, iako se kratkoročno mogu činiti teškima, dugoročno jednostavno e, postaju potrebne. Dakle, ovaj sustav transfera je nešto što ne bi valjalo preporučiti, a potom što se tiče financiranja ovog instrumenta, Europski stabilizacijski mehanizam, kaže se, mogao bi se iskoristiti za financiranje. Međutim, to bi bilo izvor problema, zato što je mehanizam sanacije krizni fond, zemlje članice su vlasnice tog fonda. Dakle, ne može Europski parlament donositi odluku o korištenju sredstava iz tog fonda. Klub ECR-a će podnijeti amandmane upravo na ova pitanja koja sam istaknula u izlaganju. Hvala. Dajem riječ i predajem predsjedanje Žanu Artuju. Izvolite. Hvala lijepa. Dopustite mi da čestitam našim izvjestiteljima na ovom nacrtu koji nam danas podastiru. Naime, ovo je vrlo ključan trenutak. Kao i svi mi, ja poštujem pravne okvire. Međutim, s obzirom na sadašnju situaciju, mislim da je nužno da imamo jasnu političku viziju onoga prema čemu težimo. Kada smo stvorili jedinstvenu valutu, onda smo dijelili suverenost, a to je bila monetarna suverenost. Nacionalne središnje banke postale su dionice e, dionice Europske središnje banke i zapravo smo e, uspostavili svojevrsnu e, ustanovu koja je federalnog tipa ali nismo to uzeli u obzir kada se radilo o upravljanju. Naime, je li se trebalo uspostaviti neka pravila, kao recimo pravila u kućnog savjeta, ili je pak trebalo stvoriti ekonomski i financijski i proračunska vlada, dakle jedna ekonomska vlada. Sve to pretočeno je u ugovor iz Amsterdama i tu se e, oformilo pravilo. A euroskupina u kojem su zemlje iz europodručja, od njih se tražilo da e, daju, e, izdaju sankcije. Možemo odmah reći da samo pravilo nije poštovano, da te sankcije nikada nisu izrečene, te da nakon e, desetljeća i po postojanja eurozone se nije niti jednom izdala nikakva sankcija za to kad, kad bi se ogriješilo pravila. Drugim riječima da to pravilo jednostavno bilo nepostojeće. Zapravo e, načelo proračunskog kapaciteta euro e, područja sada e, dolazi u pravi čas. Jer e, eurozona je zapravo zbroj nacionalnih ekonomskih politika koje se pokušavaju više manje koordinirati. A predsjednik Europske središnje banke uzalud traži svog nacionalnog sugovornika kako bi e, zaživio taj e, policy mix. A to je nešto e, što je sada nemoguće u europodručju. Zahvaljujem se dakle prijedlozima dvaju su izvjestitelja i čestitam im na e, samom e, ambicioznim prijedlozima. Jer ne možemo ostati u ovoj situaciji u kojoj smo sada, to bi moglo imati vrlo loš završetak. Mislim da bismo morali imati s jedne strane proračun eurozone, a s druge strane proračun Europske unije koji ima 28 država članica proračun Europske unije već nije sasvim čitljiv, naročito e, od kako su se pojavili e, takozvani sateliti u proračunu, na primjer ovi trust fondovi. I zato bi bilo nužno ulučiti proračun eurozone i proračun Europske unije. Jer trebalo bi e, vidjeti kako će se izdvajati proračunska sredstva. to bi bilo problematično da se radi u državnim članicama jer bi samo bilo složenije, već bi se trebalo raditi o transferu nadležnosti. Ne znam e, da li se može to napraviti sa naknadom za nezaposlenost, ali trebao bi biti neki prijedlog u tom smislu. Kada pogledate situaciju u SAD-u, polovina federalnog e, proračuna e, je e, posvećena socijalnim aspektima. Dakle, možda bi se trebao prebaciti određene nadležnosti, a države članice bi, budući da ta sredstva više ne bi u tu svrhu koristila, prebacili sredstva na razinu euro područja. Naravno, u e, europodručju trebalo bi pokrenuti strukturne reforme i e, postići da eurozona postane optimalna te da e, njime upravlja ministar koji će to raditi na puno radno vrijeme i koji će izbjeći sukob interesa jer neće biti istovremeno i ministar svoje zemlje. E, da, sad ću završiti, ali shvatio sam da sam ja sada, od sada predsjedavajući, pa ću onda dati riječ Nilsu Torvalcu sada. Uh, Hvala lijepo. Prije svega bih zahvalio izvjestiteljima. Oni su na papir stavili Mm, više pitanja, mnogo više nego što ćemo uspjeti dobiti odgovore u ovoj raspravi. To je dobra stvar, zato što u stvarnosti pred nama se nalazi velik broj pitanja i pokušavamo mm, izaći iz tog Teško izaći iz ovog nereda, to će biti teško. Neka teškoća prilaze iz činjenice da je uvijek lako donositi odluke eksante. Da, smo znali neke stvari, kada smo uspostavljali eurozonu, neke bi stvari danas bile lakše. Kasnije je složeno djelovati. to je vjerojatno situacija u kojoj se sada nalazimo. ću vam neke primjere teškoća s kojima se susrećemo često ovdje. Evo u ovom dokumentu govorimo o simetričnim šokovima. Kada pogledate Mandelsovu teoriju vidite da je on uzeo zdravo za gotovo da će biti jedan, da će doći do jednog asimetričnog šoka te da kada ti valovi prođu, da će se onda situacija poboljšati. bio velik optimist tijekom 80-ih, a danas živimo u drugačijem svijetu. Some Neke su zemlje doživjele vrlo teške asimetrične šokove, doživjeli su udarce iz različitih strana pogodila ih je stvarnost ekonomskog svijeta i to na različite načine. Te stoga mislim da ćemo sa ovim povratnim valovima od tih asimetričnih šokova živjeti još dugotikom ovog stoljeća. I to je nešto o čemu ćemo se morati prilagoditi, međutim to za nas izaziva niz pitanja kako stvoriti otporan sustav dakle u odnosu na asimetrične šokove. Još jedan primjer problema s kojima se suočavamo je način na koji se u izvješću provodi kohezija. Daću vam neke primjere. Ako kažete kohezija nije uspjela ili kohezijska politika nije uspjela, onda vjerojatno govorite o dva različita pristupa problemu. Kada je riječ o koheziji, onda mogu reći da ona doista nije uspjela. Ako pogledate statistiku, ona ne funkcionira još tamo od 1975. Dakle, kohezija nije uspjela, a mi to nismo primijetili dakle, da unazad 40 godina da je to tako. Kada kažemo da nisu uspjele kohezijske politike, da ulazimo u sferu moralnog problema zato što između redaka kažemo da su one trebale postići nešto više od onoga što su postigle. Dakle, opet je odgovornost na strani politike. To zapravo znači da su političari ti koji nisu uspjeli. That's very close to the next question, the question about... To je vrlo blizu ovom pitanju moralnog rizika. Vjerojatno ste prije neki dan vidjeli u novinama da e, Grci duguju državi 80 milijardi neplaćenog poreza. To je jedan od ključnih problema grčke krize. Oni ne plaćaju poreze. Koliko bi to bilo zatraženo, onda bismo ušli u sferu moralnog eh, hazarda. Dobro je da imamo ovo izvješće, ono upućuje na različite načine kako se nosimo sa ključnim pitanjima vezanim uz Europsku uniju. Međutim, uvjeravam vas da ne postoje laki, lagani odgovori. Naročito kada uzmemo u obzir činjenicu da imamo otprilike tjedan dana da pronađemo <laughs> dobro rješenje za ova pitanja i čestitam izvjestiteljima. izvjestitelju, u sjeni, vi ćete doista biti u paklu tijekom idućih dana i hvala vam. Merci. Merci, la parole Hvala lijepa. A sada će e, riječ dobiti i izvjetelji u sjeni e, kluba GUE. Gospodin Irjada nije ovdje, gospodin Demasi također, gospodin Maragal također nije ovdje. Međutim, e, gospodin Bas Enhaut je tu. Hvala izvjestiteljima i su izvjestitelji gospodinu Bögeu, gospođi Beres. Mislim da su oni bavili odličan posao, tako što su se ovo prikupili. Mislim da je ovo dobra polazišna točka za raspravu o posljedicama, o dakle, strukturi tog pakla koju ste spomenuli, ova tri stupa koja se spominju u izvješću kao dio fiskalnog kapaciteta, mislim da je to široko govoreći dobra osnova za pregovore, nešto što možemo podržati i zato bih želio zahvaliti izvjestiteljima na tome. Dolaze iz različitih zemalja, iz različitog mjesta dakle, na političkom spektru i oni su obavili dobar posao i nadam se da će vas podržati u vlastitom klubu, a i znate koji će to klub biti malo teže pridobiti. Na koncu potrebno je pronaći kako pronaći ravnotežu između rizika i suverenosti. Naravno, koliko imamo zajedničku valutu, onda je potreban fiskalni kapacitet, to je jako jasno, iako neki klubovi to možda poriču, ali ako imate jednu valutu, onda ne možete bez toga. Drugo veliko pitanje je kako kako uskladiti bilance. Sada za sad imamo samo ESM. Tu je velik pritisak na taj instrument, velika očekivanja. Mislim da možda malo previše očekujemo od njega i trebali bismo biti oprezni. Zato valja pogledati koje su druge opcije financiranja, dakle ne samo ESM, previše nade je uporeno samo u taj instrument. Također bilo bi dobro priupitati pravnu službu da nam da neke informacije o tome kako dobiti dakle, više izvora, ne samo ESM u trenutnim osnivačkim ugovorima, to je jedno od ključnih pitanja, jer ukoliko se budemo obazirali na trenutnom ESM-u, mogli bismo se naći u problemima. Što tiče funkcija simetričnih šokova, jedno od najvažnijih pitanja za naš klub je da to treba biti automatski stabilizator. Ne želimo sad ovdje čitav niz političkih kriterija koje je potrebno ispuniti prije nego što se ova funkcija aktivira. U suprotnosti znači ćemo se u istom u političkom sustavu dakle, u kojem smo se već našli, dakle, da kada je riječ o apsorpciji šokovavi sustavi bi se trebali aktivirati automatski, dakle ne to treba biti nešto čemu ćemo se tlo složiti prije nego što se stvari počnu događati, a ne kada je kasno. Potom kada je riječ o jazu financiranju, dakle instrumentu za ulaganja, Vidjeli smo da u Europi postoji tu velik problem, vjerojatno se to neće riješiti samo jednim instrumentom i trebamo vidjeti na koji način iznova pokrenuti EFSI koji je tu prisutan, ali još nije dovoljan s obzirom na razlike u ulaganjima. Potom pitanje konvergencija. Tu smo nešto skeptični kada je riječ o poticajima. Zemlje članice su čujemo stavile novac u taj stup za konvergenciju, ali koliko zemlje članice ne ispune ta obećanja, u kojoj mjeri će taj stup biti učinkovit. Zato moramo pronaći sustav nagrađivanja kako bi e, potaknuli zemlje članice da sudjeluju u ovom stupu. Dakle, to su naše opaske, nešto čemu ćemo razgovarati tijekom pregovora i evo, ne radujem se tome, ne znam da se ti raduješ, nije baš bilo jasno iz tvog izlaganja. I na osnovu ovoga mislim da možemo doći do zanimljivog stajališta kao parlament kako bismo se osigurali da se razgovor o, o fiskalnom kapacitetu proširi, da se o tome ne raspravlja samo u ovom domu. Naime, svi znamo da je najvažnija rasprava ona sa zemljama članicama i to je najveći izazov za parlament i tu možemo odigrati ulogu i još jednom hvala izvjestiteljima na ovom početnom stajalištu. Merci. Monsieur Maragal nous a... Puno hvala. Evo gospodin Maragal e, je umeđu vremenu došao. E, hvala lijepa. E, predsjedniče, dakle, postoji rizik naravno da kažem nešto, a da što su već drugi ranije rekli, ali eto. U svakom slučaju nastavit ću na španjolskom i ponovit ću da nisam dakle sve slušao dovoljno intenzivno, prema tome postoji rizik da e, ponovim ono što je već rečeno. Mislim e, da je ovaj nacrt e, vrlo dobar temelj za rasprave koje će voditi u Europskom parlamentu. Radi se naime o razmišljanjima koje su od velike važnosti, naročito u svjetlu uloge koju može igrati Europski parlament kad se radi o tako složenim pitanjima. Mi osim toga sada raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru pa također razmatramo i e, kakvu odgovornost imamo vezano za e, eurozonu i e, njezine kapacitete. Prema tome, ova rasprava dolazi u pravi čas. Htio bih postaviti četiri pitanja. Mi smo politički e, klub, pa me zanima koliko daleko možemo ići. Isto tako me zanima koliko daleko možemo ići kao Europski parlament. S druge strane, više osobno pitanje je kada govorimo simetričnim i asimetričnim aspektima, mislim da ovdje možemo upasti u sematičku, sematičku klopku. Radi se ovdje o asimetriji suprotnosti koje je sasvim normalno S jedne strane su se nalaze vjerovnici, s druge strane su dužnici. Postoje oni koji imaju višak i e, naravno tu se radi o asimetričnoj situaciji. E, to je jednostavno tako. Koji nam instrumenti stoje na raspolaganju kako bismo izašli iz asimetrije, stvarne asimetrije, ne one semantičke? Mislim da se radi o ovom prvom dijelu pitanja koje se odražava na sve ostala, sva ostala pitanja. Što želimo postići? Imamo tri stupa, možemo se s njima slagati, slagati s njihovim sadržajem i načinom funkcioniranja. Međutim, povrh toga ta tri stupa moraju biti međusobno povezana na ispravan način. U protivnom postoji rizik da budemo sami i e, kao što se danas kaže da budemo u tim silosima, dakle svatko posebno, a da među nama nema e, kontakta. Dakle, vrlo je bitno da postoji kontakt među tri e, stupa. A postoji također i E, Europski stabilizacijski fond koji bi se mogao pretvoriti u Europski monetarni fond. Osobno smatram da se radi o dobroj inicijativi, naročito ako je možemo spojiti s drugim inicijativama, prilično e, važno sa e, dakle e, da e, se e, taj da se to napravi. Fond za Crne dane i drugi fondovi su dobra ideja, ali trebamo ih povezati e, i s drugim elementima, e, s drugim vrstama odgovornosti. U protivnom, jednostavno će to biti samo nešto iza čega će se kriti druge vrste e, destabiliziranih aspekata. Dakle, što se tiče fonda za crne dane i e, nezaposlenost i mm, fonda za e, naknade za nezaposlenost. Dakle, e, samo taj fond, fond za crne dane i i naknada za nezaposlenost, odnosno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, je jednostavno samo jedan aspekt Treba nam još jedan stup jer u protivnom će naša konstrukcija biti šefava. Moramo dakle ostvariti jednu e, de facto konvergenciju. Zato će nam biti potreban treći stup, e, javna ulaganja, europska ulaganje, mehanizam europskih ulaganja. Neće se raditi samo o tome da se dijele fondovi ili odgovornosti država članicama. To nije dovoljno. I za kraj, što se tiče samog upravljanja, moram reći da između eurozone i Europske unije da je granica vrlo slaba i da eh, eh, taj disbalans će se morati riješiti i moramo vidjeti E, kakva će to biti situacija. A sada Marko Vali. Hvala lijepo, evo ja ću govoriti u ime kluba u ime, svoje ime u ime kolege koji nije nazočan. Pročitao sam izvješće na prvom sastanku izvjestitelja iz Sijena uopće nisam bio uvjeren u kvalitetu, to nije bio niti moj klub po onome što čujemo nema nikakve demokratske e, zajedničke odgovornosti za odluke koje se donose. Dakle, to odluke donose slobodno birokrati, dakle, zaštitnici nečeg interesa. To su to je nešto čemu se građani protive, ja sam tome svjedočio, dakle protive se na ovakvog načina vođenja politike Evo, već dvije godine mm, sa kolegicom Beres e, smo o tome razgovarali više narade kada smo glasovali o njenom izvješću. Evo, nakon izvješća petorice predstavnika, petorice predsjednika imamo valutu koja vezuje dakle 19 zemalja članica uz pomoć e, fiksnog tečaja i to donosi štetu. Sada govorim o proračunu eurozone, dakle tu će e, zemlje, područja zemlje dati neka financijska sredstva, tu će neka jedna osoba donositi odluke, govoriti o štednji, o reformama, tako opet štititi nečije interese. Vidimo što se događa u Francuskoj, ono što se već dogodilo u Italiji, u Grčkoj, dakle nametnuta nedemokracija, prodaja zemalja, dakle stvaramo fondove kojima ćemo plaćati kamate na dugove, dakle to je Europska unija koja se prodala interesu, koji je sve samo nedemokratski, to je nešto što se nameće ovim okvirom. A ne govori se o, jednom, o inteligentnim mjerama kojom bi se tu mogao sliti višak koji proizvode neke zemlje poput Nizozemske i Njemačke koje bi se doputile u krajeve u kojima situacija još nije dobra. Imamo zemlje koje se bogate zahvaljujući euru, bilo bi dobro da bi one prenijele dio tog novca na u periferne područje, ali to se nikad neće dogoditi jer vidimo način na koji rezonira ova Evropa i kako je nemoguće s njom na ovaj način razgovarati. Dakle, raditi na ovom projektu s našeg točke gledišta nema smisla, zato što je ovaj izuzetno nedemokratski način, nije korektan, nije pravedan, zato što bismo trebali uniti sve promjene o kojima sam govorio, da bi se promijenio. Što se tiče dakle, revizije osnivačkih ugovora kako bi se dala mogućnost narodima da se odluče za različite gospodarske politike, različite od onih za koje se zalažu špekulanti ili zaštitnici nekih interesa, oni potom miču pijune, to jako dobro znamo. Trebalo bi uvesti dakle, već u osnivačke ugovore mogućnost opt-outa vezano za zajedničku valutu kako bi se izbjeglo dakle, ovo djelovanje na politički sustav monetarnog sustava. Jedini način zato jest e, e, donošenje demokratskog, demokratske procedure, dakle jednog postupka unutar ugovora koji bi omogućili zemlji i građanima da odluče izaći iz jednog kaveza koji ne mogućava da se politika radi za e, građane, već se radi politika mm, za neke ljude u pozadini. Dakle, to bi bila inteligentna e, politika koju biste vi mogli evo ovdje donijeti. Dakle, ja sam ovdje jedini koji govori na ovaj način, ali siguran sam da imam e, potporu i kolega koji su odsutni, ali želim vas uvjeriti da ovdje postoji velik front potpore, dakle tražim da se poštuje demokracija, da se uključe demokratski postupci kada je riječ o odlučivanju u ekonomskoj i monetarnoj politici. A okvir koji vi, o kojem vi sad ovdje radite, to je nešto nedemokratsko, vi to, o tome odlučujete iza zatvornih vrata, među birokratima, među zastupnicima koji služe jednom sustavu koji nije sustav koji služi građanima. Hvala lijepa. Hvala. Evo, ovdje smo ipak da o tome e, raspravljamo što jest kao takvo demokratski postupak. E, hvala. Dakle, sad smo završili sa izvjestiteljima u Sjeni koji su na sastanku. Pa sada imamo dakle slobodno javljanje za riječ. A e, moramo znati da u 16.30 sati da će ovdje se nastaviti sastanak odbora econsa da riječ ima Roberto Gualtieri. Hvala lijepa predsjedavajući. Ja neću sada govoriti o tome koliko je fiskalni kapacitet e, nužan. Potrebno je dakle imati proračun za jedinstvenu valutu, a ne samo za jedinstveno tržište. Neću sada govoriti niti o tri stupa, jer po mom mišljenju e, ta tri funkcije, tri stupa su jako dobro bila definirana. Konvergencija, simetrični šokovi i asimetrični šokovi. Dakle, u izvješću to je dobro definirano. Ja ću sada se osvrnuti na pravne primjedbe gospodina Muresana i isto tako na e, dvije točke samog izvješća. Moramo lučiti ulogu ESM-a i mogućnost da ga se uklopi u temeljne ugovore, a isto tako mogućnost dakle, da se napravi Europski monetarni fond što je vrlo relevantno pitanje, a drugo je pak pitanje stvaranje fiskalnih kapaciteta te stvaranje nekih funkcija u okviru pravnih okvira Unije. Te dvije stvari su međusobne povezane jer SM jest, e, e, može biti instrument. A tamo gdje se ne slažem s gospodinom Murasanom jest da je zato potrebno izmijeniti ugovore i da se to samo tako može postići. Naravno, izmjena ugovora e, bi olakšala situaciju, ali to nije jedina mogućnost. Vrlo kratko, članak 175. stavak 3. E, samih ugovora bila bi i izvrsna pravna potka, kao što baš kaže i Sud Europske unije, da ta specifična funkcija E, koja se može definirati nije predefinirana. Koristila se Junkerov plan. Ona dakle predstavlja izvrstan pravni temelj. A što se tiče uklapanja u e, proračun Europske unije, članak 21. financijske uredbe kaže da se e, mogu određeni prihodi uvrstiti za u određenu proračunsku liniju, proračunsku stavku e, i e, tako dalje. Dakle, e, može se definirati proračunska stavka i to je nešto što je napravila komisija u svom izvornom prijedlogu. što se pak tiče koordiniranja, članak 136 i postupak makroekonomske e, neravnoteže. Dakle, e, možemo staviti e, određena produžena srijeda, članak 175 i tu imamo zametak fiskalnih kapaciteta. Onda tu postoji i ESM i Europski monetarni fond, radi se dakle o služenim stvarima Vodi se tu rasprava promjene ugovora, članak 352. i tako dalje. Te dvije stvari ne smiju se sada preklapati. Ako želimo imati određeni program, moramo vidjeti što možemo postojati već sada, ako naravno postoji politička volja da se to napravi, jer ako politička volja postoji, da se to i može napraviti. Hvala sada kolega von Weizsäcker. Hvala gospodine Arčvi. Htio sam čestitati su izvjestiteljima. Mislim da je njihov nacrt jako E, nacrt izvješća vrlo dobar. To je jako, jako teška tema i stvarno im čestitam jer e, znam da je ovo zaista teško postići i mislim da su to napravili dobro. Vrijeme je sada da ovdje u parlamentu izvan parlamenta odemo korak dalje u našim raspravama i moramo napraviti nekoliko stvari u mjeri u kojoj je to moguće. Znam da je ponekada potreban ona određena dvoznačnost kako bismo se dogovorili, ali mislim da je potrebno da se jasnije kaže više pojedinosti u sva tri stupa kakav je odnos između odgovornosti i solidarnosti, e, gdje su tu nacionalne odgovornosti, što je europska nadležnost. Mislim da bi to bilo jako dobro. Istovremeno e, trebalo bi se u istom duhu e, reći usta tri stupa što su obveze nacionalnog proračuna i koliko bi on bio uvjetljiv u duhu onoga što je rekao gospodin Artui. I naravno, e, mislim da se e, više napora može uložiti da bismo raspravljali o načinu financiranja tih e, fiskalnih kapaciteta. Naglasili ste potencijale ESM-a, ali mislim da biste mogli napraviti više da jasnije kažete koje opcije postoje. Mislim da napraviti, očekivati sada više ne bi bilo realno, ali da možete napraviti više u tome da e, izrekom spomenete pojedinosti za svaki pojedini stup. I na posljedku, budući da smo djelomično raspravljali o tome što se može napraviti brez izmjena ugovora i što se može napraviti sa izmjenom ugovora, i e, mislim da je kredibilitet cijele konstrukcije toliko važan da možda postoje određene stvari e, koje omogućuju da ne dođe do promjene ugovora i možda i ne bi trebalo napraviti izmjenu ugovora, ali za neka područja bi vjerojatno bilo dobro imati izmjene ugovora kako bismo se mogli e, imati jedan aspekt pouzanosti. Dakle, ne sada prema sadašnjem e, sustavu e, gdje se dijeli odgovornost, a zaista nam nedostaje vjerodostojnost u nekim aspektima. I trebalo bi dakle nekako suverenost tu ujediniti kako bismo imali e, veću težinu. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Fernandez. Hvala lijepa. Zahvaljujemo se i izvjestiteljima, gospodinu Bege i gospođi Beres. Mislim da je, ste vi sada zaista e, dali jako dobro polaznu točku E, da razgovaramo o proračunu europodručja. Čude me neke nacionalne rasprave o spomenite nedostatak transparentnosti i tako dalje. Istovremeno činjenica da mi ovo raspravljamo upravo pokazuje kako je ovo demokratska rasprava i demokratski postupak u okviru europske konstrukcije. Samo izvješće je dobro sročeno, dobro organizirano dobro su na tri stupa. Mogli bismo raspravljati više o tome kako bi se one trebali financirati. Mislim da je to upravo ono što se sada, e, što je bitno za današnje vrijeme. Moramo raspraviti o tome kako financirati dakle, ta tri stupa. Govori se i o europskom stabilizacijskom mehanizmu koji je osnovan 2010. godine i od kako je osnovan. On e, E, duboko spava snom pravednika, niko više na njega ne obraća pažnju i traži se jedno 40 milijuna eura financijskih kapaciteta. I e, moglo ga se i konsolidirati zahvaljujući Junkerovu planu. Dakle, zahvaljujući tom Europskom monetarnom fondu kojeg plan e, predlaže, radi se dakle o 40 milijuna koji ovdje predstavljaju ostatak. I dakle, danas Europska komisija ima mogućnost da tih 40 milijardi koristi u okviru proračuna i one bi se mogli pokazati korisnima u okviru ovog e, cijelog postupka. Puno se govori o kapitalu, o uvođenju tog e, kapitala u te fondove. Međutim, u europskoj pravnoj stečevini stoji i 40 milijardi o kojima smo govorili koji bi mogli poslužiti da se e, dođe do kapitala tog fonda. Komisija bi mogla biti dioničar, i e, mogli bismo na taj način imati takav jedan europski mehanizam koji bi trebao biti temelj tog fonda. Postoji još jedno na što se želim osvrnuti, a e, e, znam da Europska pučka stranka često govori o vlastitim prihodima, govorimo o eurozoni i nema e, boljih e, izvora od onoga što e, od dobiti Europske središnje banke. Među sredstvima Europske središnje banke možda bi se moglo ići na reformu statuta, a da se pritom ne reformiraju temeljni ugovori i e, mijenjajući status Europske središnje banke mogli bismo čuvati 20% sredstava, a dio te dobisti bi se mogao iskoristiti za europski proračun i to e, prema Lisabonskom ugovoru i prema pravilniku Europske središnje banke članku 33a. E, na taj način bi se e, to moglo uvrstiti u kapital i vidjeti na taj način kako možemo e, financijski podržati ta tri stupa. Hvala Silvi Gular. Hvala. Čestitam izvjestiteljima, to je vrlo dobra podloga za raspravu. Insistiram na tri elementa. Prvo, mislim da bi naš cilj trebao biti da monetarna zona ostane optimalna. Dakle, ne radimo ovdje radi Europskog parlamenta, već e, težimo boljoj konvergenciji, boljem korištenju sredstava, boljem korištenju eura. Tu bi nam e, trebala biti misla vodilja, nešto to će poboljšati živote građana. Dakle, moramo e, vidjeti i što taj nova, šta ta valuta donosi i kakve politike su potrebne kako bi se to radilo za e, javno dobro. Drugo, postoji mislim i e, mali e, problem naime kako se organizira euroskupina i koje će zemlje biti u njoj. S jedne strane tu je Velika Britanija, a nažalost zemlje koje su u euro području, oni sada imaju više struku upravljanje na više razina, a da istovremeno nisu govorili o upravljanju. Do sada gotovo i e, sve zemlje su postojali mogućnost da uđu u euro jer se kaže u tekstovima da se neće stvarati nove ustanove jer e, će države ući, e, preći na euro kada e, čim to budu mogle. Ali ako imamo takav jedan multi-currency union, dakle Evropsku uniju sa više valuta, onda moramo tako postupiti. Mislim da ću, ja ću uložiti amandmane u tom smislu, kao i drugi kolege iz kluba zastupnika ALDE. I još jedan aspekt u kojem razmišlja radna, interinstitucionalna radna skupina. U e, Europskom parlamentu, nacionalnim parlamentima ili mješoviti parlament, to je nešto što će nadgledati ovisno o tome odakle će sredstva dolaziti. Ja mislim da sve te različite mogućnosti trebamo ostaviti otvorenima. Ako sredstva dolaze iz nacionalnih izvora, to bi moglo opravdati intervenciju nacionalnih parlamenta, ali da li će se tada raditi o e, proračunu eurozone. Ili ćemo pak ovdje e, sa svim da nastaviti na onim temeljima koje postoju od 1966. godine i e, nesretnom politikom generala de Gola prazne stolice. Da se dakle opet vratimo na tradicionalan način funkcioniranja. A sada e, sa e, ne smijemo uvesti jedan sustav eurozone koji opet fragmentirao sve aspekte. Zaključno čestitam vam na radu na tako e, tešku i složenu temu. Hvala lijepa. Sada su uzeli riječ svi oni koji su željeli, pa ću zamoliti naša dvoje izvjestitelja da nam e, da izvuku zaključke iz ove bogate rasprave i e, koja je uz bila jako demokratska. Hvala lijepo. Tijekom rasprave neki su izrazili svoje zadrške, mnogi su izrazili ohrabrenje izvjestiteljima kako bi nastavili raditi u istom smjeru. Što se tiče onoga što je gospodin Tang rekao, predsjedatelju, vi ste to u određenoj mjeri zapravo odgovorili kao gospodin Gualtieri, predamnom je dokument koji bismo mogli proslijediti kolegima. To je stručno izvješće koje je ovaj dom naručio 2013. Pravne mogućnosti za dodatne fiskalni kapacitet ekonomske monetarne unije. Autor je profesor Rapazi. Radi se o vrlo zanimljivoj procjeni mogućnosti u proračunskom smislu, te toga što je, odnosno nije moguće sa promjenom ugovora. Kao što je gospodin von Weizsäcker rekao, zapravo se radi o nečem vrlo zanimljivom. Neke stvari možemo napraviti bez promjena ugovora, ali svakako bolje bi bilo omogućiti si kroz promjenu ugovora jednu stabilniju osnovu. I to je nešto što vrijedi još razmotriti. Gospodin Gualtieri također to spomenuo. Naime, postoji velik broj primjera u povijesti europskog proračuna gdje se radi s određenim prihodima, gdje moramo razmišljati o gornjim granicama vlastitih resursa MFF-a i gdje je bilo moguće raditi čak i van gornjih granica, no istodobno imati prava nadzora parlamenta koja su uklopljena u proračun. Dakle, postoje načini da se tako nešto i napravi. Možda bih ovaj dokument mogao proslijediti svima. Čuli smo različite stajališta, dakle o tome što jest, što nije moguće, no možda bismo mogli zatražiti komisiju jedno detaljnije stajalište o tome što je moguće što bi nam pomoglo u našem radu. No na temelju mog iskustva u proračunskim pitanjima tijekom proteklih 25 godina mislim da postoje stvari koje su moguće osobito kada govorimo o ovom dijelu eh, proračunskog kapaciteta koji želimo nadodati. Komisija je nešto, dakle, ovdje ponudila, države članice su to potvrdile i moguće je novac e, izdvojiti iz proračuna isključujući Europski parlament. Što znači da postoje određene mogućnosti za tako nešto u e, proračunu, ali ne želimo da parlament ima takav stav. Slažem se sa kolegama iz e, sid Španjolske spomenuli su diktaturu Brisela, no mi smo se odlučili za mm, međuvladin pristup koji je prema sporazumima prihvatljiv. No ukoliko želimo koristiti metodu načela zajednice, to je svakako mnogo demokratske, bolje predstavlja sve, zastupljeni su parlamenti i tu imamo taj dvojaki učinak. Ono što mene brine je što nismo uključeni u velik dio onoga što se događa, i većina nacionalnih parlamenta koji imaju određene izuzeća također nisu uključeni. Pa me zanima postoji li tu neki zajednički interes e, i nešto čemu bismo mogli i izvijestiti nacionalne parlamente kako bi o tome razmotrili. Paul Tang je s pravom rekao da ono što mi ovdje radimo ne rješava probleme, ti izazove proračuna, radi se svega 1% toga, revizije MFF-a, osobito naslovi 3 i 4, mislim da tu da je to nešto što je u potpunosti ključno, jer u suprotnom će se sve svesti na pitanja neizvršenih plaćanja i tada nećemo imati nikakve mogućnosti za djelovanje. Što se komentara nekih drugih kolega tiče, mislim da smo detaljno raspravili pitanje mm, moralne opasnosti, što se tiče solidarnosti, što se tiče uvjeta, mislim da smo to uključili. U naš rad, dakle, spominjemo zemlje i uvjete, a vjerujem da bi se zemlje same požalile da postoji prevelik broj uvjeta koje moraju ispuniti solidarnost i uvjetovanost idu ruku pod ruku, svakako zbog zahtjeva na druge države članice koji imaju utjecaj na pitanje socijalne sigurnosti, tako da je solidarnost i uvjetovanost nešto što svakako moramo razmotriti. Također postoje pitanja zemalja europodručja i onih van njega. Mislim da smo to vrlo pažljivo sročili. Dakle, jedinstveno tržište je temelj stvari, a jedinstvena valuta je e, ide ruku pod ruku sa time. Imamo zemlje koje su unutar, koje su van europodručja i one koje su van europodručja zapravo su zapravo e, izuzetak između država članica Europe. Tako da bih savjetovao one kolege koji se ne planiraju, ne žele pridružiti euro, da budu oprezni što se tiče njihovih eh, krajnjih stavova, osobito kada govorimo o nužnom razvoju za stabilizaciju europodručja. U veljači ispregovaran je jedan paket za Veliku Britaniju, naravno na najvišoj političkoj razini, i tu smo možda prisiljeni progutati neke stvari koje nam se baš nisu svidjele, no mislim da oni koji se ne planiraju pridružiti europodručju ne trebaju zaustavljati mogućnosti razvoja za druge. Zahvalio bih gospodinu Torfalcu koji je vrlo angažiran u raspravama izvjestitelja u Sjeni, koji je spomenuo koliko, je koliko su važni kohezijski fondovi za slabije države članice, te što to znači za mogućnosti ulaganja u tim zemljama. Također što bi se dogodilo da nema strukturnih fondova. Zahvaljujem gospođo Gulard na vašim prijedlozima. početkom rujna održat će se jedna konferencija sa radnom skupinom na visokoj razini vlastitim resursima, pa bismo mogli vidjeti kako bismo mogli to uključiti u nadolazeće plenarno zasjedanje. Također moramo uzeti u obzir odluku, odluke Ustavnog suda vezane o odnosima s nacionalnim parlamentima. Dakle, moramo pronaći načina da ovo uspije. Hvala lijepa, izvolite. Hvala lijepa. Hvala svim kolegama. Slušala sam kolege i mislim da ste svi vi se potrudili da pročitate izvješće i da se upoznate s prijedlozima. Gospodin Murazan i gospodin Palc postavili su niz pitanja. Zapravo ono što želim odgovoriti je da je naš glavni cilj kao su izvjestitelja bio da budemo vrlo precizni prema određenim aspektima, ali naš je cilj ipak bio da eto e, da mjesec ili dva nakon pojašnjenja odnosa s, Euro, s Velikom Britanijom, da naš parlament u listopadu daje jasne poruke drugim institucijama o upravljanju eurozonom. E, rekli ste nam da nismo spomenuli članak 125. zajedničkih ugovora, a e, vidite e, dakle kako je na onome što smo mi radili, kako se prema tome odnosi članak 125. Dakle, Evo što ste svi rekli za početak, gospodin Murasan, ne da nije vezano za izmjenu ugovora E, gospodin von Weizsäcker i točno znači da će trebati negdje definirati što to znači biti u europodručju. Istovremeno ne možemo sada prejudicirati i sebi zabraniti da napravimo sve ono što to stoji u ugovorima i kao što je predsjednik Valtieri ispravno rekao, sami temeljni ugovori imaju određenu fleksibilnost koju ćemo proučiti i koja bi na taj način e, mogla biti značajna jamstva e, za, e, za ovo. Paltang također E, se javio i mi želimo e, imati misao vodilju koju je on naveo kako bismo izbjegli ovim prigovorima koji e, govore ovdje o tim moralnim rizicima. Ja inače nisam za to da se ti moralni rizici, da se sve na to svodi, E, moramo ih uzeti u obzir, ali ne može se sve na to svesti e, s obzirom da svi uviđaju da eurozona nije optimalna. Što se pak tiče nadležnosti, e, mnogi govore o tome da nam treba kodeks konvergencije i moramo bolje definirati ono što treba napraviti na nacionalnoj razini, a s druge strane E, trebamo imati sve više nacionalnih instrumenata. Predsjedniče Artui, vi ste govorili o proračunu eurozone i e, o pojedinim instrumentima. Kako će se ovo izgledati za 20 godina? Moram reći da zaista ne znam. Možda više neće biti razlike između ta dva proračuna. Međutim, e, kako sada imamo 19 E, zemalj članica Euroskupine 7 koji imaju vokaciju da uđu u eurozonu i dva koja imaju izuzeće. Dakle, naše smo prijedloge dali u svjetlu toga. Gospodine Torvald, neću se ovdje vraćati na koherentnost, a gospodina Torvalda više nema, ali to ću ipak reći da, e, da da uđe u povijest njegovi će mu suradnici to prenijeti. E, Reimer Bege se već vratio pitanja kohezije, a e, što se tiče toga da su stvari jednostavnije eksante nego li eksposte E, ne bih se baš u potpunosti utokladila. Da su stvari jasnije eksante, mi smo nakon Maastrichta znali da još toga treba napraviti. A u izvješću Medonice također e, reklo da treba napraviti eksante, a nakon tog izvješta e, jednostavno se krenulo u to da se nikako ne rješavaju e, pitanja koja nisu bila u samoj srži europodručja. Bilo kako bilo, kriza nas obvezuje da moramo ta goruća pitanja sada rješavati. E, što se tiče baza Eichhauta, puno vam hvala gospodine Eichhaut na podršci. E, vi kažete da puno tražimo od sm a da tu se stvari trebaju pojasniti. Taj europski mehanizam za stabilnost krije veliki potencijal. Međutim, već smo o tome govorili, a nadopunit ćemo to u svjetlu današnjeg razgovora. Čini mi se da SM mora ostati središnji element jedne od, jedan od ogranaka kojim se može odgovoriti na asimetrične šokove. Mi u izvješću govorimo o proračunskim kapacitetima, među kojima i ESM. Međutim, mi od ESM-a e, ne e, činimo, e, za nas to nisu alfa i omega proračunskih kapaciteta. A kako bi smo mogli imati konačan zaštitni mehanizam bankovne i monetarne unije, to ćemo također još vidjeti. Gospodine Maragal, predlažete s jedne strane da, stavim, da uvjetujemo korištenje fonda za crne dane i za IBS-u. E I ja jednostavno želim reći da smo se pitali trebali uspostaviti automatski mehanizam i u tom smislu ide naš prijedlog. Mi znamo da u sadašnjem ESM-u postoji e, uvjetovanost koja je dogovorena, ali ako mi želimo rješavati e, stvari e, u eurozoni za rješavanje asimetričnih šokova, onda moramo intervenirati i zato dakle postoji UMS i fond za crne dane. E, neću sada duljiti, ali e, ono što je rekao kolega Fernandez po pitanju FSM-a pozivamo se na članak 22. jer mislimo da ga treba uvrstiti u interventne kapacitete proračuna eurozone upravo u ovom duhu. A što se tiče korištenja E, dobiti e, Europske središnje banke, baš kao što smo rekli prilikom saslušanja, dva se izvjetelja slažu da je to nešto što će ući u raspravu putem amandmana. Prema tome, e, mašite se za pera i onda ćemo vidjeti na koji način ćemo obraditi tu točku. I na kraju posljedna intervencija Sirvi Gular i o javnom dobru. Da, to je pitanje koje treba raspraviti. E, sastali smo se s Marijem Montijem u Rimu i vidimo da je došlo do lagane promjene u radnoj skupini. Prvobitno radna skupina nije se trebala baviti pitanjem treba li europski proračun e, za eurozonu ili ne treba, a onda su se e, u svom mandatu e, počeli time baviti. Vidjet ćemo kako će izgledati njihovo konačno izvješte. Međutim, već ćemo znati otprilike kakav je njihov zaključak prije glasanja na plenarnoj sjednici, našu ćemo konačnu verziju moći promijeniti, e, modificirati u skladu sa njihovim konačnim zaključkom. Hvala, hvala Remenu Begeu, Peranš Beres i svima onima koji su se javili za riječ. Amandmani se mogu uložiti do 7. lipnja u podne. Naši izvjestitelji e, čini se smatraju da ne bi bilo problematično da se taj rok odgodi za dva dana, dakle do četvrtka 9. lipnja u podne. Sljedeći zajednički sastanak odbora Ekon i Bač organizirat će se 11. srpnja. Govorit ćemo tada o ovim amandmanima o kojima će se raspravljati, ali ćemo tu saslušati i ministre financija koji su pristali da dođu na zajednički sastanak naša dva odbora. A u e, rujnu će se sasvim sigurno ponovno sastati naš, e, naša dva odbora e, kako bismo glasali o ovom prijedlogu, a nakon toga će vjerojatno u listopadu sve ovo biti na plenarnoj sjednici. E, gospodine predsjedniče, oprostite što kasnimo, ali zajedno smo zgriješili. Ispričavam vas, nemam problema. Dakle, ja sam djelomično bio za ovo odgovoran, no mislim da je rasprava bila u tom produženom vremenu doista korisna, pa zahvaljujem svim kolegama.